razgovarati o kršenjima ljudskog prava, e, vladavine prava. E, e, I to znači situaciji aktivista za prava čovjeka u Kambođi i Laosu. Hvala gospodine predsjedavajući. U ime zelenih bih eh, eh, željela bih razgovarati o situaciji o ljudskim pravima na području tekstilne industrije u Kambođi. Teško je prihvatiti kako se tretiraju građani u toj eh, zemlji. Moramo djelovati na multinacionalne kompanije. Minimalna plaća u e, kambodži u tekstilnoj industriji je sigurno samo jedna e, trećina e, onih koji dozvoljavaju uopće nekakvo preživljavanje. Jedan dio ovih nemira u Kambođi je vezano uz to što se tiče vlade nizozemske i njemačke oni rade zbilja na usvajanju e, prihvatljive plaće na tom području a mi e, trebamo promovirati zbilja prihvatljivu proizvodnju u E, tim zemljama isto tako moramo uključiti prihvatljive e, uvjete proizvodnje u samu cijenu i to u zemljama kao što je Laos. U Laos također postoji veliki problem e, nelegalne eksproprijacije zemljišta, izvlaštenja zemljišta te isto tako proizvodnja šećera koja završava u našim osjeđavajućim pićima ja e, sada ovim završavam i neću više sudjelovati u ovome. Sada gospođa De Kaiser. E, u srpnju nakon e, izbora koji su bili neispravni prema svim promatračima imali smo cijeli niz nemira možemo reći da je opozicija oprimirana a ovi nemiri su pokazali prije svega u kojim uvjetima žive radnici u e, tekstilnoj industriji. Njihov, e, e, njihova situacija se pogoršala sljedećih prošlih godina budući da su, pod, da su žrtve multinacionalnih kompanija. Vojska ni u kojem slučaju nije okljevala pucati na te radnike. Moramo reći da je to isto tako odgovornost naših zemalja koji zatvaramo oči nad bijedom radnika trećeg svijeta mjesta. Pozivamo da se osmisli plan kao što je to napravljeno u Bangladešu e, kako bi se e, zaštitila prava radnika. Isto tako pozivamo da se u tom društvu provedu demokratske promjene koje bi dovele do stabilnosti zemlje i isto tako moramo e, vidjeti kako će međunarodna zajednica sankcionirati prijevare vezane uz izbore u srpnju. Gospođa Dešake, Hvala gospodine predsjedavajući. E, zabrinjuju nas e, prava čovjeka u Kambođi vezano uz izbore. Mani, e, demonstracije su bile vrlo nasilne i e, ugušene su u nasilju. Cijeli niz aktivista tijekom e, demonstracija e, su bili zatvoreni. Mora se prestati s tim kršenjem ljudskih prava. Isto tako se E, mora stvoriti slobodan politički e, obzor u kojem će se moći razviti sama demokracija. moramo vidjeti na koji način će se e, riješiti problem spž a. isto tako multinacionalne kompanije u kambodži koje imaju tamo proizvodnju moraju plaćati dostojne plaće radnicima u kambodži i isto tako kambodža mora poštivati ugovore koje je potpisala. Što se tiče Laosa, situacija što se tiče ljudskih prava je izuzetno zabrinjavajuća i tražimo od vlade Laosa da kažu e, što se dogodilo sa aktivistom Sombat Samfonom. E, oni su odgovorni za takve nestanke aktivista. Hvala puno, gospođa Šake. Gospodin Zondergad, imate dvije minute. Europski e, parlament je usvojio rezoluciju i trebamo usvojiti rezoluciju vezano uz Sombata e, Somfona koji je nestao 12, 15.12. E, prošle godine prije ispred policijske stanice u glavnom gradu Laosa. Nitko ga od tada nije vidio. Mi o tome ponovno govorimo budući da prije e, njegovog nestanka on je e, radio na e, promicanju ljudskih prava edukacije i održivog okoliša i to u okviru pučkog foruma mi isto tako govorim o tome zato što je Sombat Somfon postao simbol cijelog niza ljudi koji zbilja žive u teškim uvjetima i u Laosu i u drugim zemljama, a i koji su pod opresijom. vlada u Laosu su pokušali zataškati njegov nestanak i jednostavno e, ne žele poduzeti e, vrlo jednostavne korake bi, koji bi pomogli da se riješi ovaj problem. To sam e, ja ustanovila sve ove probleme kad sam u, na jesen posjetila Laos E, ambasada u e, Briselu e, govori o tome da zbilja zadnje izvješće je o određenim E, ljudskim pravima je podneseno trinaest godine. Možemo reći da sve ovo e, sprečava Laos da postane e, član Vijeća za ljudska prava UN-a. Mi želimo da se daju sankcije Laosu i to ime u ime svih ljudi koji se bore za ljudska prava u Laosu. Hvala. Gospodin Tenek. u Kambođi i u Laosu e, e, situacija u Laosu i Kambodži dovodi do situacije bijede i to sve nas navodi da moramo u svakom slučaju e, reagirati na vrlo žustar način. Možemo reći da što se tiče nasilja nad opozicijom vlade se provodi već e, cijeli niz e, godina i možemo reći da mirni, ljudi koji su protestirali protiv situacije u tekstilnoj industriji su nestali i e, bili su predmet nasilja od strane policije što se tiče vlade laosa ona ne želi provoditi istragu i to je zapravo nešto što je zabrinjavajuće što se tiče europske unije ona u svakom slučaju mora e, određene stvari uvjetovati laosu i vezano uz na primjer uz pomoć e, u paketima pomoći e, i jednoj i drugoj zemlji gospodin lisek minutu i pol hvala kad analiziramo situaciju u Kambodži i Laosu, to radimo zato što je situacija u potpunosti neprehvatljiva. Nakon nedavnih izbora koji ne odgovaraju međunarodnim standardima, došlo je do velikih protesta i demonstracija Isto tako imamo tešku situaciju e, tekstilnih radnika i sve je to dovelo do tih e, nemira. Isto tako policija u svakom slučaju zloupotrebljava svoju vlast i svoje ovlasti gdje se ubijaju mnogi i ranjavaju mnogi aktivisti. To su sve pitanja na koje se moramo usredotočiti i moramo u svakom slučaju pozvati vladu Kambođe da riješi situaciju, da počne razgovarati sa opozicijom i da isto tako zbrine aktiviste iz opozicije koji su bili ranjeni. Što se tiče visokog predstavnika UN-a trebamo e, redovito e, provoditi monitoring situacije kako kako bi se riješila i poboljšala situacija. Što se tiče Laosa, mora se pojasniti nestanak Sombata Somfona i trebamo vršiti pritisak na vladu u tom e, smislu. Hvala, gospođa Lisek. E, sada gospođa Esaja ispred klubova zastupnika. Možemo reći da Kambodža i Laos u situaciji koje su, izuzetno zabrinjavajuće što se tiče ljudskih prava. Što se tiče ove rezolucije, rezolucije želimo zbilja inzistirati na situaciju u tekstilnoj industriji. Posebno što se tiče uhićenja osoba nakon protesta imani ste manifestacija u siječnju ove godine nakon što su tražili e, povećanje plaća. Vlade su zloporabile svoje ovlasti i snagu e, i zbog toga je došlo do velikog ranjavanja ljudi. Mi inzistiramo također da se riječi ovaj nestanak Sombada Somfana, da e, se vidi e, na koji način je moguće da je takva osoba e, uhićena nakon što se bavi promicanjem i e, branjenjem ljudskih prava. Hvala. Hvala. Gospođa Esaja, gospođa Sinšin, jedna minuta. U Kambodži postoje velike nejednakosti, te također bijeda e, građana koji preživljavaju sa manje od jednog dolara na dan. 3. E, siječnja su policijske snage napale mirne demonstracije i, ubile pet ljudi, a mnogo više je ranjeno. Zbog toga tražimo od vlade Gambođi e, da analizira situaciju te da vidi zašto se koristilo vatreno oružje. Također e, tražimo od toga da se oslobode e, aktivisti za ljudska prava. E, također želimo da se omogući ljudima da na miran način protestiraju što se tiče e, izbora u e, srpnju prošle godine treba se provesti e, istraga vezano uz ispravnost tih izbora. Što se tiče ljudskih prava treba također provesti analizu vezano uz nasilno izvlaštenje zemlje i moramo u tom smislu prekinuti naše kontakte sa Kambodžom. Hvala, gospođa Sensin. Pozivam sve kolege da ne čitaju tako brzo svoje tekstove, budući da se to ne može e, prevoditi na ispravan način. Molim vas zbilja da govorite slobodno, a ne da čitate, inače prijevod neće biti na razini. Hvala. Prije godinu dana sam govorio o Laosu i o Sombadu Somfonu e, a mogu reći da se ništa nije promijenilo. E, atmosfera je ista. U Kambodži je situacija još lošija e, i to nasiljem koje se provodi nad tekstilnim radnicima od strane policije Europska komisija zbilja mora na hitan način e, e, provesti analizu i e, izvršiti analizu ljudskih prava u Kambodži, budući da se ovakve stvari ne mogu provoditi bez, bez da budu kažnjene zbog toga da demokrati traže da u svakom slučaju E, sve e, kompanije uzmu u obzir princip kompenzacije. Gospodin Migalski, dame i gospodo, neki ovdje su zaboravili da prije nekoliko mjeseci smo se bavili situacijom Sombada, Sanfona i ja sam e, e, sudjelovao u toj raspravi. E, mi se moramo i dalje baviti njima zato što to ti ljudi od nas traže i moramo konstantno tražiti od vlada da poštuju prava ljudi. To je vezano uz i uz pitanja ljudskih prava, i u Kambodži i u Laosu. Moramo zbilja tražiti da se nastavi sa naporima, da se udvostruči sa naporima i to ne samo od naše strane, nego i od strane visoke predstavnice gospođe Ashton i država članica moramo braniti e, ljude e, u toj zemlji kojima je potrebna i materijalna i moralna pomoć. Hvala. Gospodin Migalski, a sada gospodin Paška. Hvala. Čini se da u demokratskim zemljama e, mi moramo podržavati demokratske promjene. Zbog toga e, želimo da Europska unija podržava stvaranje civiliziranih snaga intervencije protiv e, demonstranata i predstavnika radnika u tekstilnoj on, industriji i predstavljaju neuspjeh samih vlada koje se nikako ne mogu opravdati. E, stvaranje straha među populacijom i manipuliranje izborima su veliki problemi i to se ne smije tolerirati u bilo kojoj zemlji e, mi moramo politički utjecati i ekonomski utjecati kako bi se situacija promijenila i E, kako bismo stvorili bolje uvjete za rad e, u tekstilnoj industriji. Izuzetno je važno da e, ono što oni proizvode se može prodavati kod nas ali moramo bolje koristiti diplomaciju i moramo ostvariti bolji pritisak i dijalog na vladajuću, klasu Gospodin Klaes, e, jedna minuta. Laos je, e, je već bio predmet analiza Human Rights Watcha. Radi se o e, ekonomiji, takozvanoj socijalističkoj ekonomiji koja funkcionira na demokratski način, no vrlo, vrlo površno. Nigdje na e, zemlji, nigdje e, komunisti nisu uspjeli e, ostvariti svoju viziju društva usklađujući sa principima demokracije. U, u zemljama, komunističkim zemljama se iskorištavaju radnici čak i onda ako je jedan dio njihove ekonomije tržišna ekonomija te zemlje jednostavno ne mogu predstavljati prava radnika to, je, to vrijedi za kinu a posebno za kambodžu gdje je na najbrutalniji način e, ugušena pobuna radnika moramo napraviti dvije stvari u tom smislu s jedne strane moramo zbilja koristiti e, platforme na našem raspolaganju raspolaganju kako bismo prokazali takve aktivnosti isto tako moramo sankcionirati te zemlje e, obustavljajući našu pomoć dok takva situacija e, dok se takva situacija nastavlja hvala gospodine predsjedavajući e, članovi opozicije E, su sudjelovali u sastancima u studenom i znate da e, se njima prijeti. To je svima jasno. E, članovi sindikata, članovi opozicija su zbilja izvršeni, izloženi velikom pritisku. Istrage se vode, kaže, kažu vlade, no što je od, sa neovišnošću takvih istraga? E, možemo reći da su e, manifestacije bile ugušene u e, krvi bez obzira što za to nije bilo nikakvoga razloga. 23 članova sindikata su zatvoreni i moramo tražiti da se oni što prije puste na slobodu i da se provedu neovisne istrange. Hvala gospođo Korola. Sada gospodin Stevenson, jedna minuta. Hvala. Ovo su zbilja hitne e, rasprave, no tragično kidnapiranje otmica Sombada Somfona je već bio predmet rasprave u ovom domu što se tiče represije tekstilnih radnika u Kambodži, nije nešto što smijemo ignorirati. No, što se tiče e, perspektive imamo sedam otmica e, tijekom e, masakra devetog u Kampatri i oni još uvijek e, ne, još uvijek se ne zna gdje su oni. Što radimo? U Siriji imamo proljevanje krvi, u Iraku, u Bagdadu imamo isto tako bombaške napade i ubijanja u Beirutu i Libanu. Što rad, Libanonu? Što radimo na tom području? moramo poduzeti E, to su isto tako vrlo, vrlo hitne debate i moramo to uzeti u obzir. Hvala, gospodine Stevenson. Sada prelazimo na postupak e, intervencije. Gospodin Cook. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bi se pridružiti mišljenju svojih kolega isto tako podržati aktiviste u Kambođi i u Laosu koji zbilja e, vrše jako, jako važan posao za svoje građane. Oni su dio građanskog aktivističkog e, društva i zbog toga E, kada se njih sprečava u radu i to na nasilan način i kada ih se proganja onda jednostavno europski parlament mora e, ukazivati na to u kambodži su e, u nasilnim demonstracijama poginule osobe što se tiče izbora trebamo ne smijemo zaboraviti da se oko tih izbora mora provesti e, istraga. Isto tako također moramo provesti e, istragu vezanu uz nestanak Sombada Somfona. Dragi e, kolege, isto E, mi je žao što smo malo pomiješale stvari. E, Kambodža mora biti predmet svih naših e, analiza. U Laosu naravno je važno da se bavimo nestakom sombada Sanfona, no 3. siječnja u Kambodžu eksploatirani radnici u tekstilnoj industriji su izašli na ulice i te demonstracije su bile nasilno ugušene. Pet osoba je izgubilo život a cijeli niz ranjenih e, oni su branili svoje pravo na rad i to je zapravo u potpunosti neprihvatljivo e, oni su ti e, demonstranti su se zbilja sastajali na vrlo miran način upisano je to njihovo pravo u ustav kambodže i zbog toga mora postojati pravo tih ljudi da protestiraju protiv eksploatacije svoje eksploatacije e, i to pomoću multinacionalnih kompanija. Hvala. Hvala gospodine Tarabela. I konačno gospodine Janmaki. Gospođa Janmaki. Predsjedavajući. E, prava radnika u tekstilnoj industriji i općenito e, su, se vrlo slabo poštuju u mnogim zemljama posebno u nekim državama članicama gdje se uvoze tekstil. Mogu se kladiti da često imamo ljude koji sada upravo u ovoj prostoriji nose odjeću na kojoj piše Made in Cambodia. E, želim zamoliti povjerenika Kalasa je li je Europska unija u stvari razmislila o tome. Jesu, je li ta odjeća i tekstil koji se e, uvozi e, iz trećih zemalja, je li se ta odjeća provjerava? Postoji li određena razina kvalitete, a u isto vrijeme treba provjeriti jesu li uvjeti i prava radnika poštovani i da ljudi zaista mogu e, dobro raditi u tim e, tvornicama jer ako vlasnici tih tvornica europljani onda je to opravdano. Hvala gospodin Jatan Maki. To nam sada zaključuje ovaj popis govornika, a sada ću dati riječ povjereniku Kalesu. Gospodine predsjedniče i zastupnici. Mi pozdravljamo e, donošenje ove hitne rezolucije Europskog parlamenta o e, situaciji u Kambođi i Laosu. Što se tiče Kambođe, e, u parlamentarnim izborima u srpnju je Europska unija inzistirala na slobodu okupljanja i slobodi mišljenja. Nakon izbora i nakon izbora oporbe da bojkotira e, nacionalnu skupštinu, Europska unija je apelirala kako bi svi partneri e, djelovali na demokratski način i pronađu najbolje moguće rješenje e, u ovom statusu quo. U smislu ovih posljednjih incidenata 2. i 3. siječnja Europska unija je izrazila svoju zabrinutost zbog nasilja i prevelikog korištenja sile koje je rezultiralo gubitkom života. Europska delegacija je e, e, pratila e, isto tako situaciju voditelja opozicije koji su pozvani na razgovor sa tužiteljem kralja i koji su izašli slobodni iz suda u Penu. Bojazan Europskog parlamenta vezana za ovu situaciju već je izražena kod e, kambođanskog ministra, unutarnjih poslova. Važno je za političku stabilnost Kambođe da se ponovno povrati e, krhki socijalni dijalog u sektoru odjeću i drugim sektorima. Europska unija putem svojih delegacija u Kambođi je vrlo važan e, akter kako bi e, postigla e, sporazum između vlade u Kambodji i industrije kako bi postojalo praćenje od strane Međunarodne organizacije rada. Taj program će uključivati one e, imenovanje onih e, industrija koje e, ne poštuju minimalne zahtjeve za prava radnika. Istovremeno pružamo financiranje civilnih, organizacija civilnog društva kako bi pratile građanska prava u Kambođi. Dajemo podršku i sindikatima da poboljšaju svoje kapacitete kako bi se bolje angažirali s drugim dionicama. Europska unija će nastaviti E, pozivati e, na mirno rješenje e, ovog, ove situacije tijekom dijaloga vlade i oporbe u Kambodži. Gospodine predsjedniče, zastupnici u parlamentu, mi zaista pozdravljamo stalnu predanost Europskog parlamenta Laosu i ovu hitnu rezoluciju. Mi dijelimo bojazni o ljudskim pravima koje su izražene u toj rezoluciji i e, podržavamo njezine preporuke. Posebno e, neobjašnjeni nestatak gospodina Sombata Sonfona u prosincu 2012. godine je pitanje koje i dalje e, stvara dosta veliku zabrinutost. <clears throat> Europska služba za vanjsko djelovanje stalno prati ovo, ovo pitanje sa vlastima Laosa i na svim mogućim razinama, uključujući s predsjednikom, dok e, je Laos otvoren za određeni dijalog, istrage e, do sada nisu proizvele rezultata. Sa, druge, sa više e, strana dolazi podrška istraga, međutim vlasti je odbijaju. Mi želimo ponovno vidjeti gospodina Sonfona i dalje ćemo raditi na tome u uskoj suradnji s državama članicama i Europskim parlamentom. Radujemo se e, da Laos ratificira Međunarodnu konvenciju za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka. Istovremeno smo privilegirani partner Laosa, imamo redovit redovit dijalog e, preko institucija za e, ljudska prava. Europska unija je donator e, za ljudska prava i prava radnika u Laosu. U posljednjih 12 godina došlo je do konkretnih rezultata, posebno vezano za ratifikaciju ključnih konvencija za ljudska prava, ali i dalje ćemo raditi na tome. Hvala. Puno hvala, povjereniče Kalas. zaokružimo ovu raspravu. Predloženo je sedam rezolucija i e, glasovat ćemo nakon treće rasprave danas poslije podne. Sljedeća točka su nedavni izbori u Bangladešu. A autori prvi dobivaju e, riječ. Gospodin, gospođa Kronberger prva e, ima nekoliko minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Nekoliko je ljudi umrlo izvan glavnog grada Bangladeša.